ne žele promijeniti stav. I zato pitam komisiju zašto e, činite ove ustupke Beijingu? Zašto im dopuštate da vode ovu globalnu kampanju protiv demokracije? Ljudi u Hongkongu njima je obećan vlastiti sustav upravljanja. E, taj se sad potkopava e, zakonom o sigurnosti za Hongkong nisu dovoljne izjave potpore za demokratske snage u Hong Kongu. Moramo preći s riječi na djela. Evropska unija e, pokušava izraditi vlastitu strategiju za Kinu. Ja se ne slažem s tom retorikom iz hladnog rata koju slušamo iz Washingtona, ali kao što je Margaret Thatcher jednom rekla, problem ako čovjek hoda e, posred ulice je što to nadolazeći auti iz oba smjera. Što ćete pregaziti auti iz oba smjera? E, hvala. bi Neva Ruiz za jednu minutu. Izvolite. Jučer smo govorili o smrti Georgia Floyda. moramo slušati što ljudi kažu. 20.000 ljudi je se utopilo u Sredozemnom moru proteklih nekoliko godina. Mi moramo osigurati poštivanje ljudskih prava ovdje i, moramo osnažiti upravne strukture kako bismo mogli imati vanjsku politiku koja je zajednička e, u Hong Kongu. Što se tiče Hong Konga, svi moraju imati pravo mirno prosvjedovati. Mora se poštivati relevantne deklaracije. No nije samo to dovoljno. Želimo surađivati s Kinom, e, diskutirati važna pitanja. E, potrebno nam je više od e, ugovora o slobodnoj trgovini. Moramo također braniti ljudska prava. Hvala vam. E, da ću riječ gospodinu Pudimontu za jednu minutu. Izvolite. E, puno vam hvala gospodine visoki predsjedni predstavniče. Kina mora poštivati Hong Kong to znači da moraju poštivati međunarodno pravo i, pravo na samodređenje. Kina mora poštivati Hong Kong i na taj način bi se poštivala ljudska prava više u cijelom svijetu. To bi e, i dalo nadu e, u igurskom narodu koji je danas žrtva kineskog progona. Ako Evropska unija ne bude dorasla ovom zadatku ako samo bude jaka na riječima ali slaba na dijelima, ako nas samo budu zanimali trgovinski odnosi s Kinom, onda ova diskusija e, neće, se neće raditi o, konceptu jedne zemlje, dva sustava, nego će Europska unija onda opet pokazati da ima e, e, da ima dvostruka mjerila ja nemam povjerenja u ovu u, diplomaciju ako, ako će činiti ustupke kineskoj diplomaciji. Ali, gospodine Borel, e, možda ćete me iznenaditi. Hvala. Da ću riječ Andrisu Kubiliusu za jednu minutu. Izvolite, gospodine predsjedniče, gospodine Borel. Jasno je da osuđujemo e, postupanje Kine u ovom pitanju i kršenje temeljnih prava u Hong Kongu i međunarodnih obaveza. Jasno je da mi stojimo rame uz rame s ljudima u Hong Kongu u njihovim težnjama da obrane demokraciju i svoja prava. No tu je, ima jedan paradoks u djelovanju kineskih vlasti. Pokušava se uništiti demokracija u Hong Kongu, no to pokazuje jasno da se oni boje tog malog otoka demokracije. Slabi vladari često tako pokazuju znakove straha i to me podsjeća na način na koji se Sovjetski savez urušio. To je bila jedna slaba vlast koja se bojala demokracije. Kinezi su jako pametni, jako oprezni i Kina e, Kina se mora naučiti da se ne boji, ne mora bojati demokracije i e, da treba učiti od demokracije i od e, Hong Konga i Tajvana. Puno vam hvala. Mick sa jednu minutu, izvolite. E, SAD je jednoglasno donio zakon o zaštiti američkih poslovnih interesa u Hong Kongu. No, pokret u Hong Kongu je preuzeo, e, su preuzeli ljudi iz Washingtona koji žele prikazati te prosvjede kao prosvjede protiv Kine. National Endowment for Democracy tam oni su angažirali ljude u Hong Kongu kako bi organizirali prosvjede e, i za uzvrat su dobili Mm, velike količine novca. E, e, Amerikanci sami e, primjenjuju nasilje nad miroljubivim prosvjednicima, ubijaju prosvjednike, ima više ljudi, crnaca u, američkim zatvorima danas nego što je bilo robova 1850. I taj sustav kritizira Kinu za njezinu politiku. Ovaj parlament e, ovaj parlament ne smije i dalje tako biti poslušnik eh, američke administracije. Eh, hvala vam, gospodin Antonio Lopez iz Turis White, mm, za jednu minutu. Pa, pitam se što radimo ovdje. Jesmo jel tu Nostradamus negdje mi mi već sad e, prejudiciramo rasprave o Izraelu. Kako to da se Izrael našao na dnevnom redu danas? Ne, to je komunisti, ekstremna ljevica e, stoji iza toga. Zahvalio bih se onim zelenima koji su iz ljevice koji su znali razlikovati između e, sporazuma o zrakoplovstvu i drugim pitanja. E, neko ispod se spominjao Čile. Čile već desetljećima nije diktatura, no Kuba i Kina jesu diktature. I nije mi jasno, nije mi jasno zašto ste obsjednuti demokracijom u Izraelu. Kao što je rekao visoki predstavnik, govorimo o nečemu što, o čemu ne bismo trebali govoriti. E, možemo raspravljati o tome, ako se to dogodi. Govorimo o, navodnom mogućem pripajanju, ali to se nije dogodilo. Puno hvala da ću riječ Mariji Areni za jednu minutu. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, moram reći da sam malo zbunjena jer e, upravo sam vidjela rezultate jučerašnjeg glasanja o porazumu o zrakoplovstvu sa Izraelom. Izbunjena sam e, toliko što se pitam da li naša da li naša institucija još uvijek spremna zalagati se za multilateralu? Naime, čujem brojne kolege ovdje koji se bune protiv određenih e, administracija, govoreći da gaze multilateralne odnose, a jučerašnjim glasanjem 437 zastupnika se, si nisu ni postavili pitanje da li se poštuje ili ne time multilateralne odnose i odluke koje se toga tiču. Dakle, danas moje javljanje uopće se ne tiče stava za koji se vi zalažete, gospodine Borelj, jer smatram da su vaši stavovi e, hrabri glede pitanja sukoba i Izraelaca i Palestinaca, no doista se pitamo našoj, da li naša institucija spremna i u mogućnosti ne imati dvostruka mjerila. Govorimo o Kini, o Rusiji, ali kada se govori o izraelsko-palestinskom sukobu, izgleda da smo amputirani sposobnosti odlučivanja o nečemu što je u biti već odlučeno na međunarodnoj razini. Eto, htio sam izraziti svoju zbunjenost, ispričavam se gospodine Borelja, ali mislim da je na nama kao međunarodnoj, odnosno parlamentarnoj skupštini da o tome odlučujemo. Hvala. Muito obrigado. Próxima inscrição. Hvala vam. za i Hvala predsjedniče. Evo, dopustite da ovdje danas izrazim e, živu brigu. Naime, sukladno sporazumu o koaliciji koji ih je doveo na vlast, vlada Izraela namjerava e, pripojiti si dio e, okupirane zapadne obale. Ta, to pripajanje bilo je protuzakonito, opasno, zaraženi plod e, odnosa snaga, no mi ovdje u Europi, usprkos svemu onome što nas dijeli, ali postoji jedna, jedna stvar u koju smo sigurni, a to je da smo sigurni u to da sila ne daje sva prava. Ono što nas ujedinjuje jeste uvjerenost da snaga prava mora uvijek prevagnuti nad e, pravom e, najjačeg to kažem sa svom, svim prijateljstvom koje osjećam prema Izraelu, jer prijateljstvo nameće obaveze. Rekla sam to jer, eh, se, jer računam u mudrost eh, izraelske demokracije. Kažem to kao što je to i moja zemlja rekla kada je vidjela da se SAD američke države griješe 2003. kada su pokrenuli rat u Iraku iz krivih razloga, rat koji je imao ogromne negativne posljedice. Dakle, uloga prijatelja nije da čuti, već da upozori onoga koji je u opasnosti od donošenja krive odluke. Svi mi ovdje u Europi znamo da se mir sklapa samo s neprijateljima. Vi u Izraelu imate snagu na svojoj strani. Dakle, iskoristite je i sklopite mir. Sjetite se onoga što je govorio Icak Rabin. Samo jak narod može sklopiti mir sa svojim neprijateljima upravo zato što ste jaki, budite i pravedni. Hvala. Muito obrigado. Dou a palavra a Ernesto. Puno vam hvala. Mm, gospodin Urtason, za jednu minutu izvolite. Puno vam hvala. Pripajanje bi bilo ozbiljno kršenje e, ljudskih prava. E, mi sad raspravljamo o tome zato što ne želimo da se to dogodi, ne želimo da se krši e, međunarodno ljudsko pravo. Zemlje članice žele zaštititi međunarodno ljudsko pravo. Zato smo pogriješili jučer kad nismo odgodili glasovanje o sporazumu s Izraelom o zrakoplovstvu. Jer koju smo poruku sad odaslali e, usvajanjem tog sporazuma? E, važno je da smo svjesni toga. Govorili smo o tome da e, Europska unija mora govoriti jednim glasom koji se mora bolje čuti i ako to želimo, to smo mogli sad učiniti. Jer ako Izrael donese tu odluku, to će imati ozbiljne posljedice i drago mi je što su europski diplomati zauzeli jasan stav po tom pitanju i da će se poduzeti mjere ako Izrael mm, provede pripajanje. Ako se to dogodi, ako se to dogodi, Izrael mora biti svjestan da će to imati posljedice e, za njih i naši bliski odnosi s Izraelom će se u tom slučaju morati preispitati. Moramo podržati e, vijeće sigurnosti i tako da ako se ovo dogodi, tako da ujedni narodi moraju, mogu e, protestirati protiv toga. Hvala. E, zastupnik Paolo Borkija za jednu minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine visoki predstavniče. Slažem se s kolegama situacija neočekivana. E, radi se o zakonodavnom o zakonskom prijedlogu koji je tek u postupku. E, zabrinjava me ju me sad ove reakcije ovdje, zar smo zaboravili kako e, funkcionira demokracija ovdje Izrael i Pelo, palestinci, e, se moraju dogovoriti. Evropska unija se ne bi trebala uplitati u to. Neki međunarodni analitičari su zaključili da Evropska unija da je Evropska unija pas koji laje, ali koji baš ne griza. E, hvala. Bertjan Ruisen. Za jednu minutu, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Radi se tu o, nekoliko stranaka koje jednostrano napadaju Izrael. Mm, makar nije jasno što Izrael namjerava učiniti. Situacija je znatno složenija e, nego što tvrde neki ovdje. Jordan je godinama okupirala ovo područje i u šestodnevnom ratu, u obrambenom ratu 67. E, je Izrael preuzeo kontrolu nad tim područjem e, i dan danas je to područje pod nadzorom e, Izraela. Tako da su ove tvrdne o kršenju međunarodnog prava vrlo upitne. Smatram da Evropska unija jednostrano gleda na ovo pitanje. Morali bismo igrati konstruktivniju ulogu u ovom konfliktu. Ne bismo trebali imati ovako e, jednostran pristup, nego i, za, i zauzeti aktivniji stav u ovom konfliktu kao posrednici. Hvala vam. Mm, gospodin Manu Pinjeda e, za minutu i pol. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine Borel. Početkom veljače ste rekli da je pripajanje palestinskih područja od strane Izraela da se to ne bi moglo dogoditi e, bez protivljenja Europske unije. Ja sam bio prije par mjeseci u tim područjima prije izbijanja pandemije i jasno je da se ova, e, ovo pripajanje događa postepeno bez reakcije EU-a. Radi se o jednoj trećini zapadne obale. Ovim bi se proveo plan koji se sprema desetljećima i koji bi potpuno potkopao dvodržavno rješenje na, na e, e, naša priopćenja za, za javnost, za medije su fantastični, no, no gdje su djela? Zašto Europska unija čeka? Zašto još nismo priznali palestinsku državu? E, zašto ne ukinemo sporazum s Izraelom na temelju članka drugog sporazuma i zašto ne zabranimo izvoz oružja? Zašto ne zabranimo uvoz proizvoda iz e, ilegalno okupiranih područja? Jedino vladavina prava može biti mjerodavna u ovom pitanju. Puno vam hvala. Daću ću riječ e, za jednu minutu. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine Josef Borel, e, kolege u Europskoj pučkoj stranci se pitaju šta ovdje danas radimo. Europska pučka stranka kao da čeka da se pripajanje dogodi pa da onda reagira na to, a mi socijaldemokrati želimo djelovati preventivno i, i spriječiti moguće pripajanje. Ako dopustimo Izraelu da pripoji dio zapadne obale, to bi mm, predstavljalo ozbiljnu prepreku miranom procesu. Bilo bi nemoguće provesti dvodržavno rješenje i to bi dodatno pojačalo polarizaciju ekstremizam i, i, i u regiji. Pripajanje je kršenje međunarodnog prava i, i to bi također predstavljalo kršenje članka drugog u sporazumu s Izraelom. Čak i ako se to ne dogodi otvoreno, e, se to područje pripaja postepeno. E, jer se grade izraelska naselja u e, okupiranim područjima. Zato, gospodine Borel, šta vi namjeravate učiniti e, kako biste pokazali Netanjahu da Europska unija brani temeljna prava i u Europskoj uniji, ali i u svijetu. Hvala vam. Hvala. Sad ćemo zaključiti ovu zajedničku raspravu glede ovih triju tema. Dakle, posljedice krize uzrokovane izbijanjem bolesti COVID-19, zatim pitanje Hong Konga, te pitanje mogućeg pripajanja zapadne obale. Sada dajem riječ visokom predstavniku, potpredsjedniku komisije i visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, Josepu Borelju. Izvolite, imate riječ, gospodine. Koliko vremena imam na raspolaganju? Koliko vam je potrebno? Pet minuta. Ne, dobro. Pet minuta dovoljno je da se odgovori na upite i tri govornika. Dakle, su, shvatit ćete da neću moći reći i odgovoriti u potpunosti koliko bih trebao. Drago mi je što sam sudjelovao u ovoj raspravi i nastojat ću odgovoriti Evo ću sve o sebe da što bolje odgovorim na vaše pitanje. Što se Izraela tiče mogućeg pripajanja, izražena su različita gledišta. Dakle, stvarni spor ne može biti dogovora bez poštovanja međunarodnog prava. Mogu vam reći da 25 od 27 država članica smatra da ono što se radi je suprotno međunarodnom pravu. Da li su svi u krivu? Sumnjam. Želim naglasiti da 25 od 27 država članica Europske unije podržava deklaraciju prema kojoj se u kojoj se govori da je to suprotno međunarodnom pravu. Zašto to kažemo sada tek? Pa zato što ne znamo koji su planovi države Izraela. Ispričavam. Ne, oprostite, mislim da je stvar dovoljno dobro poznata, to je dio e, javno objelodanjene politike Izraela, to mi je rečeno licem u lice. To su mi rekli izraelski kolege. Dakle, nemojmo se zaravaravati, baviti se politikom, no, nojevom politikom, dakle zabijati glavu u pijesak i govoriti da ne znamo što se događa. Dakle, Europska država ne može priznati naravno palestinsku državu, to je na državama članicama, ali mi ne možemo anticipirati tako nešto, no pokušat ćemo u svakom slučaju predvidjeti događaje. Ono što je sigurno jeste da je većinski stav tu, da ja jasan. ali mogu vam jamčiti da ćemo nešto moći napraviti. Ono što je sigurno je da 25 od 27 država članica, dakle velika većina smatra da je to suprotno međunarodnom pravu. Što se pak Hong Konga tiče, da ćemo sve od sebe kako bismo nastojali zaštititi široku samostalnost Hong Konga i koji ugrožava ovaj zakon Narodne republike Kine e, dakle bit će održan e, iminentno sastanak na vrhu spomenuli ste ga, brojni od vas e, su ga spomenuli kriza je izazvala čitav niz problema. Gospodin Butikofer i drugi o tome su govorili. Dakle, postoji kriza čelništva u unutar američke administracije. Dakle, postoji borba između dvije velike sile i sl opće slabljenje različitih eh, regionalnih sila. Evo, takva je situacija na terenu. Dakle, ne možemo ignorirati taj scenarij i moramo biti u stanju donijeti odluku. Kada govorimo o strateškoj neovisnosti, brojni od vas su to govorili, dakle, spominjali ste našu prekomjernu ovisnost e, o Kini glede proizvodnje čitavog niza lijekova, dakle to može izazvati dosta kritične, problematične situacije u trenucima kao što je evo ovaj kroz koji smo prošli, prolazimo. Moramo dakle pojačati svoju neovisnost Dakle, Sjedinjene države s svoje strane donose neke odluke s kojima se mi ne slažemo, s obzirom da, ne, da, ne, da se ne slažemo s tim odlukama, ne možemo biti na njihovoj strani. Dakle, ne slažemo se glede ono, odluke koju su donijeli glede Međunarodnog e, kaznog suda i nadam se da se parlament slaže sa mnom kada ovo kažem. S druge pak strane moramo biti u stanju očuvati transatlantske odnose što je više moguće jer zajednički nam je taj sustav E, demokratski koji nam nije zajednički sa Kinom. No to istovremeno ne znači da trebamo biti rivali Kine e, po svim pitanjima i u svim dosjejima, jer postoji čitav niz dosija e, glede kojih moramo imati evo, i neke zajedničke stavove i o kojih se moramo moći dogovoriti i složiti. Eto, presniče, to su one stvari koje mi padaju sada na pamet kao odgovori Zatim, rekli ste da je sada na, na snazi utrka u naoružavanju, ne, ne mislim, ali postoji potreba da se suočimo sa određenim nizom eh, dosija koji se tiču oružja. Dakle, sljedeći put eh, kada ima, budemo imali masakr E, civilnog stanovništva u selima u Maliju, dakle stanovništvo e, koje je pobijeno strojnicama, da li ćemo im poslati strojnice? Hm, ne znam. Dakle, ipak vjerojatno s vremena na vrijeme moramo donijeti neke odluke koje će omogućiti da budemo jaki na međunarodnoj sceni. Hvala vam, potpredsjedniče. Zaključujemo ovu raspravu, zajedničku raspravu. Dakle, posljedicama krize izbijanja bolesti COVID-19, o Narodne republike Kine o nacionalnoj sigurnosti za Hong Kong potrebe za tim da EU brani viski stupanj autonomije Hong Konga. E, o tome će se glasati sutra. Dakle, sada zaključujemo našu zajedničku raspravu. I za koji trenutak ćemo nastaviti s dnevnim redom. Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Uvaženi kolege, prije nego što nastavimo s raspravama, e, ćemo započeti prvi krug glasovanja e, koji će trajati od 10.30 do 11.45. Postupak će biti isti kao jučer. E, sva glasovanja su poimenična u dokumentu na stranici plenarne sjednice i imate dalje upute. Obrazloženja glasovanja se mogu podnijeti pismeno e, maksimalno 400 riječi. E, prvi krug glasovanja je otvoren, možete glasovati o 15 do 12. Rezultat glasovanja će se objaviti u 2.15. Uvaženi kolege, time nastavljamo s raspravama. Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava Vijeća komisije o porbi protiv informacijskih kampanja za vrijeme krize povezane s bolešću COVID-19 i utjecaj na slobodu izražavanja. E, neće biti postupka s plavim karticama sada i nećete se moći spontano javiti za riječ. Kao uvijek počinjemo sa predstavnikom vijeća, gospođa Brnjac, izvolite. Thank you, Hvala, predsjednice, uvaženi zastupnici. E, iznimna sanitarna kriza je pojačana s ovom pandemijom bez presedana. Naši e, građani su bili zatrpani često neistinim neistinitim i lažnim e, informacijama, odnosno dezinformacijama koje su dovodile život, e, život opasnosti. Kako bi se riješili ti problemi, problemi vijeće je snažno pojačalo suradnju između europskih institucija, država članica i socijalnih platformi kako bi se nosili protiv tih dezinformacija. Postoji i konsenzus na vijeću o potrebi da se učinkovitije bori protiv dezinformacija, da se ne dovodi u pitanje temeljna prava. I doista naš, naše jako i koordinirano djelovanje protiv dezinformacija mora biti sukladno sa demokratskim vrijednostima među kojima i sloboda izražavanja i e, slobodni e, mediji. Sve institucije države članice i građansko društvo pozvani su da djeluju protiv e, pošasti epidemije. Puno toga je napravljeno institucijama u suradnji s državama članicama. Europska služba za vanjsko djelovanje, Stratcom, Task Force i sustav za brzo upozoravanje koji je uspostavljen e, prilikom e, predizbore prošle godine pravte te napore što podržavamo i podupiremo. Sveobuhvatni pristup na svim razinama potreban je kako bi se riješili izazovi dezinformacija. Ovo mora uključiti nadzor, analizu, e, dezinformacija i manipulativ djelovanje, jačanje e, zaštite podataka, jačanje e, e, medija, medijske pismenosti i edukacija europljana. Europske institucije i države članice trebaju nastaviti raditi sa platformama za društvene medije kako bi se ostvarili i ostvarili viši standardi odgovornosti, transparentnosti u rješavanju dezinformacije. Cjelokupno, pristup cjelokupnog društva poduprti je zajedničkom recentnom rezolucijom u borbi protiv bolesti COVID-19 gdje se uzme u obzir sve mjere o dezinformacijama Ehm, glede zbijanja bolesti COVID-19 predlažu nove mjere. Predsjedništvo o, uzima ovu situaciju jako ozbiljno i poduzeli smo korake kako bismo se postarali za ostvarenje bliske suradnje sa državama člancama, tijelima vlasti, europskim e, tijelima vlasti, agencijama i međunarodnim organizacijama kao što je Svjetska zdravstvena organizacija. Već 28. siječnja aktivirali smo e, zajednički sustav e, odgovora e, u Europskoj uniji e, glede COVID-19. Okupili smo stručnjake iz europskih institucija, iz dakle, institucija Europske unije, konzularnih pitanja i zdravstvenih službi. Dakle, ovo je jedna od tema kojima smo se bavili. Dezinformacije vjerujemo da je nešto što može nanijeti veliku štetu u glede E, borbe za iznalaženje cjepiva. Bavili smo se ovim e, i u drugim formama, dakle na horizontalnim e, radnim skupinama za jačanje otpornosti i borbe protiv hibridnih prijetnji i na ministarskoj videokonferenciji između Europske unije i Sjednjih američkih država. E, znamo da dezinformacija neće nestati preko noći, dakle moramo svi zajedno raditi na tome da e, budemo i dalje pažljivi, da jačamo instrumente na raspolaganju, borbi protiv toga i otpornosti i da nastavimo se i dalje e, boriti protiv toga unutar i izvan naših granica. Dezinformacije koje se tiču COVID-19 povećavaju E, podjele između istoka i zapada i na zapadno, u zapadnom Balkanu. Dakle, na sastanku na vrhu 16.5. E, čelnici zapadno-balkanske regije odlučili su, složili su oko toga da pojačaju svoje mjere za bor, u protiv dezinformacije i hibridnim djelovanjima. Dakle, kao što je rečeno, kada se borimo protiv dezinformacije, ne smijemo zaboraviti ravnotežu između prava građana na e, valjano informiranje i očuvanje slobode medija i govora. Uoči izbijanja pandemije COVID-19 e, okolnost bez presedana navele su brojne države da donesu e, snažne mjere koje su omogućile da se brzo i jako e, djeluje u smjeru zaštite naših sugrađana. Mnoge od tih mjera imale su veliki utjecaj na temeljna prava, demokraciju i vladavinu prava. Stoga je od ključnog značaja da se postramo da to ostane proporcionalno ciljevima, ograničenom vremenu i e, podložno e, mjerama nadzora. Potrebne mjere za borbu protiv pandemije ne smiju biti iskorištene kao izgovor da se cenzurira e, sustav obvešćivanja i narušava temeljna prava. Od ključnog značaja da vlasti podržu rad neovisnih medija koji su naši ključni saveznici u borbi protiv COVID-19 demokratska rasprava, sloboda medija i uloga civilnog društva zavrijeđuju posebnu pozornost e, očuvanju ovih e, vrijednosti je od ključnog značaja za vijeće. Hvala vam. Zahvaljujem vam. Danas imamo dva zamjenika predsjednika. Ovdje gospodina Borela i gospođu Đurovu. Evo, izvolite, gospodine Barel. Thank you, madam president. Hvala vam, predsjedniče. Uvaženi zastupnici, evo, stvarno je jasno da je ova pandemija virusa popraćena pandemijom informacija, odnosno dezinformacija imamo čitav e, val e, dezinformacija koji se eksponencionalno šire i e, one su njih pokreću u strani dionici. Vidjeli smo da dezinformacije mogu izazvati stvarnu štetu u slučaju ove pandemije koja napada zdravlje ljudi dezinformiranje je još opasnije. Dakle, vidjeli smo dezinformacije u kojima se kaže da piti varikinu može, e, može liječiti e, ovu bolest, dakle ne spominjem nikoga izravno, ali evo, mislim, takve stvari izrečene. Ili da nema potrebe prati e, ruke zatim može pokrenuti i e, vandalizam. Sjetite se što je bilo kada se pokrenulo vandalizam protiv instalacija 5G u Nizozemskoj. U trećem mjesecu 2020. komisija je pozvala e, Europsku službu vanjsko djelovanje i druge da se poduzmu mjere. Dakle, prošlog tjedna smo imali sastanak e, da praćenju mjera o borbi protiv dezinformacije i zajedno s kolegom potpredsjednikom kom eh, zaduženom za europske vrijednosti. Evo, napravit sažetak onoga što je napravljeno, što je Europska unija napravila i poduzela kako bi se borili protiv dezinformacija. Dezinformacije ne poznaju granice demokracije na zapadu bile su mete dezinformacija i što potiče nas da vidimo da je značaj, e, koliki je značaj e, međunarodne suradnje. Dakle, dopustite da se okrenem e, međunarodnoj razini. Dakle, ovu pandemiju su iskoristili državni i nedržavni strani akteri E, iz Rusije su došle, dolazile teorije zavjere, čija je meta bila Europska unija i susjedne države, govorilo se o nedostatnoj solidarnosti, o unutarnoj internoj krizi Europske unije i e, time se sijala zbunjenost. Kina je također sudjelovala u tome. Dakle, ruski izvori su, ruski izvori informacije su stara vijest, ali ovdje ono što je novo je da je Kina bila dosta aktivnija E, kineski izvori dakle promovirali su tu sliku i predstavljali svoj sustav kao najbolje opremljen za borbu protiv pandemije i okrivljavali su demokraciju e, i način demokratskog borbe protiv virusa. A dobro, možemo zamisliti da netko e, pravi kampanju tako što će sebe hvaliti da je to u potpunosti prihvatljivo, ali postoje neke granice i mislim da kada govorite da je vaš sustav najbolji i krivite druge, da to nije prihvatljivo. Istovremeno, postoji opasnosti da vlade koriste pandemiju kako bi e, učutkale slobodu medija i slobodu i, i temeljna prava. I neki su o tome govorili. Mislim da Europska unija mora jasno poduzeti mora poduzeti jasne korake u tom smjeru. Što je napravljeno po tom pitanju? Poradili smo na promociji e, strateške komunikacije i javne diplomacije u našem susjedstvu, osobito na Zapadnom Balkanu. Europska služba za vanjsko djelovanje ubrzala je svoj napor kako e, na tom polju objavljujemo redovita izvješća i objavljujemo dakle zaključke zajedno sa drugim državama, međunarodnim partnerima, Ljudi koji rade u službi vanjsko djelovanje e, rade e, dosta zahtjevan posao po tom pitanju. Dobro smo iskoristili instrumente kojima raspolažemo kako bismo se borili protiv dezinformacija tijekom e, krize COVID-19. Imamo svoj sustav brzog djelovanja koji se uspostavio jako koristan i od izbijanja pandemije jedan namjenski prostor u službama je posvećen borbi protiv dezinformacija i informiranju o dezinformiranju. Dalje smo produbili svoju suradnju s međunarodnim dionicima kao što su NATO i G7 i brzim sustavom za odgovore i sa drugim partnerima kao što su Ujedni narodi i Svjetska zdravstvena organizacija. U buduće ćemo pojačati djelovanje jačanjem konkretnih e, operacija i tu je i podjela najboljih e, mjera i borba protiv dezinformacije i brže djelovanje protiv dezinformacija dodatno jačanje sa privatnim sektorom, e, građanskim društvom e, i borbi protiv e, ugrožavanja slobode medija. Dakle, po gledu ovoga svega nemamo neki, nastavljamo raditi kao do sada, borimo se protiv krize i raskrinkavamo dezinformacije koje mogu izazvati nove napetosti. Evo, ne, ne bih ulazio u pojedinosti, u detalje, ali sada e, bih predao e, riječ kolegici Veri Jourovoj e, koja se bavi transparentnom, pa, transparentnosti i temeljnim vrijednostima i koja će govoriti o drugim aspektima ove komunikacije. Puno hvala Gospodine zamjeniče predsjednice, Gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici, upravo smo čuli od e, Jozepa Borelja koji su temeljni parametri onoga što nazivamo infodemija, dakle nešto što parlament, paralelno ide uz pandemiju kroz koju prolazimo. Iz tog razloga odlučili smo predstaviti i usvojiti komunikaciju koja je ima naziv e, ukazivanjem na prave činjenice, getting the facts right. To je važno jer važno je pokazati što je do sad napravljeno jer u kontekstu covid nismo počeli borbu protiv dezinformacije od ništice, smo i već imali kodeks ponašanja i plan djelovanja koji su bili usvojeni postojeći, a drugi cilj bio je da se napravi e, lista, odnosno popis stvari koje treba učiniti. U toj komunikaciji sveobuhvatno smo zbavili trima temama, dakle izvorima dezinformacija, e, koji su njihovi širitelji i mete. Jozef je govorio o vanjskim izvorima dezinformacije i drago mi što je to tako napravio jer vjerujem da geopolitički Europska unija se može materializirati samo ako afirmativno djelujemo, ali moramo također i svoj dom dovesti u red, moramo biti e, spremni i moramo znati pokazati što radimo Europi unutar Europe i kako smo podržali borbu protiv COVID-19 i ne smijemo dopustiti drugima da zauzmu taj medijski prostor. A sada, koji su bili kanali e, komunikacije, Napisam, mislim ovdje na e, online platforme. Pozdravljam mjere koje su one poduzele tijekom krize, njihove snažne e, obveze i odluke su od velikog značaja. Vjerujem da to što surađujemo s platformama i što smo s njima zajedno izradili kodeks ponašanja da to može biti od velike pomoći. Dakle, složili smo se s platformama da promoviraju mjere za i poveznice za sa zdravstvenim tijelima i organizacijama i da se odstrane strane jako opasni lažni savjeti koje je Jozef spomenuo. I te akcije su imale velike rezultate. Na primjer, Google je globalno e, odstranio 18 milijuna e, reklama, lažnih reklama koje se tiču koronavirusa. No, ima i drugih stvari. Dakle, moramo se postarati da ostvarimo transparentnost i odgovornost. Građani moraju znati kako se e, te informacije kreću i kako dolaze do njih i otkud dolaze. Dakle, naš zajednički komunikacijski cilj na platformi jeste da se ubrza radi, da se mjesečno podnose izvješća o politikama i dijelovima koja se tiču COVID-19 i dezinformacija s tim u vezi. Dakle, ne treba se podnositi izvješća komisiji, već javnosti kako bi ljudi mogli znati online što se događa i koje su mete. Pa tu se radi o nama i o građanima Europe laganje nije niti nova, niti samo po sebi jako zastrašujuća stvar. Ono što mene zastrašuje jeste kada ljudi počnu vjerovati prelako u te laži i zato trebamo postati otporniji i kritični mi kao cjelokupno društvo. Dakle, moramo podržavati slobodne i neovisne medije, provjeravače činjenica, istraživače i moramo ubrzati e, svoj rad. Imaćemo, dakle, i opismenjavanje, imaćemo digitalnu, e, digitalno obrazovanje, uh, ćemo čitavo poglavlje o tome kako biti otporniji i pojačati svoje kritičko razmišljanje putem e, školovanja, obrazovanja. Mi ćemo podržati provjeru činjenica i istraživački rad unutar e, nedavno usvojenog observatorija europskih medija i u tom kontekstu kasnije tijekom mjeseca pokrenut ćemo poziv za 9 milijuna eura za istraživačka čvorišta u različitim e, državama članicama. Također moramo progovoriti u ovom kontekstu i o slobodi govora koja je naše temeljno načelo. Zakoni koji brane e, koje usvajaju e, globe e, mogu nanijeti štetu sustavu odgovornosti koji je jako važan. Dakle, samo cenzura e, može dovesti u, stvoriti ugrozu slobode izražavanja. To nije europski način, to je loše za demokracije i to je samo poražavajuće. Dakle, naša najbolja obrana protiv dezinformacije jesu slobodni i pluralni mediji, dobro obavješteni i aktivni građani i otporne demokratske institucije u koje mogu građani vjerovati. Ja doista želim inzistirati na ovem ovome jer vjerujem da je ovo e, neovisan dio naših politika. Dakle, ja doista ne želim stvarati nikakvo ministarstvo istine. Znate, ja sam živjela u jednom sustavu prije 1989. gdje smo imali samo jednu službenu istinu bez, ikakve, bez ikakvog pluralizma medija, mišljenja ili e, razmišljanja. Konkurentno tržište ideja koje omogućuje sloboda govora je od ključnog značaja za demokracije kao i u tradicionalnoj e, politici konkurentnosti tržišnog natjecanja gdje od kojeg imaju e, koristi građani, građanima koristi i od pravedne konkurencije slobode građana. Dakle, zaključno, ovo je samo jedan element e, u izgradnji e, novih mjera i u borbi protiv dezinformacije. Radimo na zakonu o digitalnim uslugama i o europskom planu za europske demokracije gdje ćemo se baviti pitanjima sadržaja i dezinformacija. Dakle, u ovom kontekstu ja doista doista e, cijenim i uvažavam, e, cijenim što možemo surađivati sa odborom koji ste uspostavili u parlamentu, jer doista vjerujem da zajednički rad može polučiti dobre rezultate. Najpša hvala. Hvala vama, gospođo potpredsjednice. Nastavljamo s raspravom. Kolega Bilčik je prvi za Europsku pučku stranku. Izvolite. Uh, Hvala lijepo uh, i dobar dan svima. Situacija vezana za COVID-19 je samo naglasila činjenicu da dezinformacije, uh, dezinformacija može ubiti demokraciju i biti ubitačna čak i za ljude. E, dakle, trebamo se boriti na europskoj razini protiv dezinformacija i to na jedan snažniji način, naročito protiv kampanja iz Rusije i iz Kine. Moramo ih se jednoglasno boriti protiv takvih akcija imajući na umu naš evropski način života. Međutim, borba protiv dezinformacije nije samo stvar vanjske politike. Trebamo e, djelovati na razini društvenih mreža e, koje pomažu u e, širenju takvih dezinformacija. Naravno da se bavimo tim pitanjem u odnosu na COVID-19, međutim trebamo misliti dalje i šire i tražiti da i nakon krize se nastavimo boriti protiv dezinformacija i tražiti odgovornost e, takvih društvenih mreža. E, za sigurnost e, građana Europe važno je da branimo prave informacije, da se borimo protiv lažnih informacija, da se zalažemo za pravo novinarstvo i da pravimo razliku između pravog i netočnog, točnog i netočnog. Kolegica Piri za socijaldemokrat. The spread of disinformation and fake news. E, gospođa Bilčik. E, gospođa Piri, e, širenje dezinformacija je izravna prijetnja našim demokracijama demokracijama Evropske unije. Tijekom pandemije, kao što je to ministar rekao, dezinformacija dovodi je rizik po život imamo e, prave kampanje E, sa lažnim informacijama iz Kine, iz Rusije i e, radi se o masivnom bombardiranju takvim informacijama. E, komunikacija komisije je važan korak prema jednoj solidnoj strategiji u borbi protiv dezinformacija. Trebaju nam takve akcije. Ovdje imamo akciju kakvu nismo vidjeli nikad do sada i upravo zbog toga trebamo odgovoriti na pravi način, na još snažniji način. Mi ćemo se e, boriti, glasat ćemo danas za e, taj e, poseban odbor za borbu protiv demokracije, jer to je jedini način da štitimo naše demokracije i demokracije Europske unije i Europski parlament će biti spreman za to. Hvala. A sada gospođa Pagazuntua, imate riječ. E, hvala što ste mi dali riječ. E, upravo su ove dezinformacije se pojavile u trenutku kada Europska unija nije jednoglasno odreagirala u odnosu na pandemiju. Zašto? Zato što postoji upravo ta strategija, strategija da se oslabi institucije i naš demokratski sustav i te slabe točke su one koje takve strategije koriste. Traže se slabe točke, slabe karike. I to je, e, takve dezinformacije će sada biti e, na novom frontu. Imamo te fanatike koji e, šire takve dezinformacije i time E, zapravo e, slabe našu demokraciju. Moramo neutralno djelovati, e, pravodobno djelovati kako bismo osnažili institucije. Vojnici koji se bore često ne znaju zašto se bore, protiv čega se bore, ali znaju, ali bore se. A sada Gospodin e, Deman ide. Dragi e, kolege, e, moramo se boriti protiv ugrožavanja slobode izražavanja to je temelj našeg europskog društva. Gospođa povjerenica je predložila čitav niz mjera, jedan sustav upozorenja, traži od privatnog sektora da se bori isto tako protiv dezinformacije. Imamo e, provjeritelje činjenica koji e, su dužni provjeravati informacije i e, naravno da ćete braniti onog koji e, vas hrani, pa stoga nemam puno e, vjere u te, provje, u te osobe koje će provjeravati činjenice. Mislim da trebamo prestati sa ovom e, disimuliranom cenzurom. Ja e, se zalažem za raznoliku slobodu izražavanja. Hvala. Sada gospodin Lagodinski za zelene. E, mora nam biti jasno da ne možemo e, samo jednom mjerom riješiti sve probleme vezane za dezinformacije. Međutim, moramo e, biti jasni oko naše polazišne točke. Mi želimo obraniti našu demokraciju, a ne je ugraziti. I zbog toga se moramo holistički boriti protiv toga. E, dakle, moramo se boriti protiv propagande koja dolazi izvana, zatim treba e, educirati, informirati koristitelje interneta, a istovremeno treće, braniti slobodu izražavanja. imamo Čuli smo e, evropske institucije, zahvaljujem gospodinu e, Borelu koji je to e, vrlo dobro sročio. Ne radi se samo o lažnim novostima, fake news, radi se o različitim pričama E, e, zbog toga treba penalizirati i kriminalizirati e, krive informacije. To imamo u takve pojave smo imali recimo u Mađarskoj, imali smo neprihvatljive pojave u Poljskoj, u Bugarskoj, to ništa nije prihvatljivo. Mi moramo e, braniti i demokracije, a ne ih ugrožavati time što ćemo se boriti protiv dezinformacija. Nadalje, anonimnost E, to je e, nešto što je izuzetno važan čimbenik e, u pravednosti interneta. To brani slobodu izražavanja. Mi ne smijemo smanjiti udio za civilno društvo i za edukaciju u našem višegodišnjem E, e, financijskom okviru. Hvala. Sada gospodina e, Buhade Vilalba. Hvala, hvala što ste mi dali riječ. Da, prošli smo kroz jednu krizu kredibiliteta bez premca od Brexita. Imali smo velik veliki problem sa vjerodostojnošću Europske unije. E, uvijek je lažo postojala, dezinformacije nisu nikakva novina. Podsjetit ću vas na e, Bibliju. Adam je e, protjerana iz raja upravo zbog laži. Pa stoga sam zabrinut jer ovi e, e, fact checkeri komisije bi zapravo mogli služiti e, ekonomske, gospodarske interese. Svi se bave dezinformacijama. Kina, svjetska zdravstvena organizacija, kako vjerovati u jednostranu istinu. Ovaj parlament ne može e, biti taj koji će e, stvoriti e, istinu. Sada smo, bismo trebali čuti gospodina Lagosa, međutim čini mi se da nije tu, a sada kolega Tomak, izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Jasno je da osim krize koronavirusa eh, imamo još jednu krizu, još jedan eh, šok, a to je pandemija eh, informacija. Infodemija, to moramo reći jer to je istina i ne možemo zaobići istinu upravo lažne vijesti dolaze iz e, Ruske federacije. Mi koji živimo u Ruskoj, Poljskoj, e, Baltičkim zemljama znamo da je to uži specijalitet e, Ruske federacije. Ovdje se radi o vrlo oštrom napadu na evropsku koheziju treba djelovati, treba odgovoriti